Hvala. Sada ćemo nastaviti sa eh, radom prema dnevnom redu. Kao prvo imam priopćenje. Jedan e, pravni dokument e, iz odbora je prijedlog odluke koji je predstavljen jučer. Imamo rok od 24 sata za bilo kakve primjedbe, ali nitko nije uputio primjedbu. Dakle, sukladno članku šestom. želimo prihvatiti ovaj dokument kakav je sutra. 25.2015. godine. To ćemo najaviti kao dio dokumenata koje ćemo proslijediti zastupnicima. Sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je zajednička rasprava o pranju novca. Imamo preporuku za drugo čitanje. Gospodin